Good morning, everyone. If you would be willing to take your seats and prepare your voting cards. Možemo započeti, možete pripremiti glasačke kartice. Imamo za danas vrlo uzbudljive teme za glasanje. E, nadam se da su svi dobro raspoloženi i da će se složiti sa svime. So the first vote. I'll go slowly so everyone has the cards ready because it is all... Evo, pripremamo prvo glasanje, to je već eh, prvo elektroničko glasanje, budući da je jedinstveno. We vote on an oral question on glyphosate. So... Dakle, glasanje o izvješću glifosati postupci izdavanja odobrenja. Evo, elektroničkim putem otvoram glasovanje. Everyone voted. I hope so. The vote is closed. Zatvoram. And it is adopted. Usvaja se sljedeće izvješću o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari. Prvi amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se treći koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se četvrti za, protiv. Rekla bih da se odbija, ali provjerit ćemo. Četvrti amandman. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Peti se ne razmatra. Šesti amandman koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sedmi za, protiv, suzdržani usvaja se. Osmi za, protiv, suzdržani odbija se. Deveti za, protiv, suzdržani odbija se. Deseti za, protiv, suzdržani odbija se. Jedanesti za, protiv, suzdržani odbija se. Sada izvješće u cijelosti i ovako izmijenjeno i dopunjeno. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvoja se. Onda mandat elektroničkim putem otvoram glasovanje.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 Točka 14. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ponavljam. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 107. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 112. i Agri 13. skupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. I 317. Za? Protiv? Provjera. Oni klivi. Da vauti za Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 113. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 114. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjera. Otvoram glasovanje.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 Amandman 142. za. Stranica 12. na mojem popisu. 142. Tko je za? Ponavljam, amandman 142. Da, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 141. i 65. za, protiv, Suzržani. odbija se. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. move some pages, please. Lots of pages. Page 20, amendment 194. Amendment 194. Na 20. stranici. 194. Tko je za? Niste našli? Then I'm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 bio je obuhvaćen alternativnim kompromisom e, koji nije usvojen. Dakle, evo, e, gospođa Jusa je našla, dakle, tko je za 194, hvala, protiv, dakle, usvoja se. Onda dalje 195. To je za, protiv, odbija se.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 To je za? Protiv? Usvaja se. Dvadeset osmi amandman za. Protiv. Provjerit ćemo. Dvadeset osmi amandman. The vote is uh, closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 246 i 29. Ne, idemo dalje. Tran 25 i tran 26. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 247. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 248. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 249. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. i 31. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Dvijesto pedeset pet amandman. Tko je za? 255. Protiv? Suzdržani odbija se. 32. Ne. da se ne razmatra. Kompromis B. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Idemo nekoliko stranica dalje, i 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo stranicu dalje, i 1 tko je za, protiv, Suzdržani? Nisam vidjela pučene. Ko je za i tre jedan? Hvala. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. I tre jedan. The vote is open. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. I tre dva. Ko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Agri 1. Za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Agri 2. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 5, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. provjera. Otvoram glasovanje. And the vote is... Zatvoram. Odbija se. Dobro da smo provjerili. 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 46. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 47. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Idemo još nekoliko stranica dalje. Amandman 62. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 64. Za? Protiv? Suzdržani? Osvaja se. Dran 3 se ne razmatra i 36 za. Protiv. Suzdržani Osvoja se. Agri 10 za protiv, provjera, Agri 10. Otvaram glasovanje. And it is closed. Adopt. Zatvaram. se. 66. Ne. Tran 6. Ko za? Protiv. Suzdržani usvoja se. Tran 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 7 za, protiv, suzdržani, provjera. na glasanje. Odbija se. Agri 8. Ne razmatra se. Predsjednica se ispričava. Par stranica dalje. Mnogo stranica dalje. Amandman 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. 96. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. ITRE 12. Za. Protiv. Provjera. ITRE 12. Otvoran glasovanje. And it is closed. Zatvoram. Odbija se. Ne. Predsjednica se ispričava. Usvoja se. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Tran 8. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. It's closed. The vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 112. Tko je za? Prostite, 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I na kraju zaključno glasovanje o nacrtu izvješća elektroničkim putem otvoram glasovanje. <coughs> The vote is closed. glasovanje. Usvaja se. Mr. Gerbrandi, you want to have the floor? I mean, I'm told. Yes, madam. Želite nešto reći? Izvolite. Da. Sada je pred nama teška odluka o tome glasati za davanje amandmana ili ne. S obzirom na okolnosti, ja sam odlučio e, ne tražiti to glasanje za mandat. Ja želim prvo ići na plenarnu sjednicu. the on uh, market Dakle, prelazimo na gnojbene proizvode. Dakle, tu izmjenjujemo dakle, uredbu Europske komisije. Zastupnica, autorica, e, zastupnica Gardini. Kompromis 5, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 207 do 211, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 208, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 209 i 10, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 209 i 910. Zatvaram glasanje. Usvojeno šest, amandman šest, tko je za? Protiv? Provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Kompromis 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amaman 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 217. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 218 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 219 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 220 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 tko je za, protiv. E, niste podnuli ruku. Tko je za? Hvala. Protiv, suzdržani, odbijeno. 221 i 222 tko je za, protiv, Provjerimo. Dakle, 221 i 222. Otvoran glasanje. And the vote is closed. Adopted. Um, 225 koje je za? Protiv? Usvojeno. 226 koje je za? Protiv? Sutražani? Odbija se. 227 koje je za? protiv, suzdržani. Alde, nisu podignuli ruku, provjerimo 227. It is closed. Ubijeno. 228, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 14, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo. Let's check. The vote is closed. Rejected. Odbijeno. Kompromis 15. Ko je za? Protiv. Suzdržani provjerimo kompromis 15. The is closed. Adopted. Usvojeno. 230. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 231. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 10. Za? protiv, suzdržani, usvojeno. 11, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 232 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 233 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 234 za, 235 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 236 za, protiv, suzdržani. Provjerimo amandman 236. 36, the vote is open. The vote is closed. Rejected. Odbijeno. 237, 8, 9. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerimo. Dakle, ovaj blok skup amandmana. The vote is closed. Zatvoran glasanje. Odbijeno. 240 za, protiv, suzdržani, usvojeno 241 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 244. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 250 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 251 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 252 za? Protiv? Suzdržani? odbijeno 253 za, protiv, suzdržani, odbijeno 254 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerimo 254. 254, we check 254 and the vote is closed. glasanje. Usvojeno. 255, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno, 256 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 257 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 258 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo dalje, nekoliko stranica, 291. Tko je za? Protiv, Suzdržani odbijeno. Provjerimo. ECR nisu digli ruke. 291. Ah, you were against. So, the vote is closed. glasanje. Odbijeno. 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 292. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 13, 293, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 294, tko je za? Ne razmatra se. 295, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 299, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 16, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 307, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 317 i 318. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 320. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 321, 322, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 324, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 335, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 333, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 336, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo. 336. The vote is open and the vote is nearly closed. Closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 16 koje je za, protiv, suzdržani. Provjerimo Zatvaram glasanje. Usvojeno. 17. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amaman dvadeset, Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 345. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 349 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 350 i 351 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 tko je za, 22 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 360. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 26. 26 says uh, the vote is closed. Zatvaram glasanje. Everyone voted. Svi su li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 362. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 363. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 364. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 365. Tko je za? Protiv suzdržani. Provjerimo, dakle, 365. Otvaram glasanje. And the vote is closed. Zatvaram. Odbijeno. 366 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 367 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 368, 9, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 370, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 371, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 372, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno 30 i 373. Oni se ne razmatraju. 374. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Rekla bi da je usvojeno, ali provjerimo. 74. Everyone voted. The vote is closed. Adopted. Usvojeno. 32 i 375. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 376. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 11. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. move lots of page ahead to the amendment for... Idemo na amandman 430. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno? Provjerimo. 430. The vote is nearly closed. It's closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 429 tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 431 tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 37 tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 432 i 433. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 434, 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 430. To je dakle bio isti, isti skup amandmana. Idemo na kompromis 2. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 443. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 41. You are changing all the time the opinion. You are never going block. It's closed. It is rejected. Odbijeno. 444. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 451, 452. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 451 i 452 provjerimo. 1452. The vote is closed. Adopt. Usvojeno. 455 koji je za. Protiv suzdržani usvojeno 445 koji je za. Protiv suzdržani odbijeno 42 tko je za. Protiv suzdržani 42. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 43 i 446. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 44 i 447. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 45 i 448. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 449. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 450 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 450. As rejected. The Rejected. Odbijeno. Kompromis 12 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 463 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 465 koje je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Hansel. Uh, the vote is uh, closed. It's rejected, I think. It's rejected. Odbijeno. 464. 464 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 47 tko je za, protiv, suzdržani odbijeno, 466 tko je za, protiv, suzdržani odbijeno, 467 tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. Five, 510 tko je za, protiv, suzdržani odbijeno, 511 tko je za, provjeriti 510 u redu. The vote is closed and it is rejected. 511 who is 511 ko je za protiv suzdržani odbijeno. 513 i 514 ko je za protiv suzdržani odbijeno. 512 ko je za protiv suzdržani odbijeno. 515 ko je za protiv. Provjerimo 515. The vote closed. Adopted. Usvojeno 516. 517. koje je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 518. koje je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 519, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 520, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 521 i 22, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 523, 524, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 525, 526, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 527 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 528 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 529 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 50 i 530 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 530 provjerit ćemo, a netko zatraži provjeru. 50 i 530. Otvoram glasanje. And the vote is closed. glasanje. Odbijeno. 531 i 532. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 533. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Nejasno je. Predlažem provjeru, dakle 533, 534, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 51 i 535, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 52 i 536, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 537 i 538, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 53 i 539. Tko je za? Protiv? je odbijeno. 54 i 540. Tko je za? Protiv? je odbijeno. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbijeno. 541. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbijeno. 56 i 542 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 543, 544 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 545 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 546 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 547 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 548, 549, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 550 i 551, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 552 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 553 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 555 i 556 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 554, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 558 i 557, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 57, 559, 560, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 58, 561 i 562. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 59, 563, 564. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 565, 566. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 60 i 567. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 61 i 568, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 62 i 569, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 63 i 570, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 571, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, provjerimo. Let's check. 571. It's, uh, it's adopted. Usvojeno. 573, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 572, tko je za? Ne razmatra se. 574. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 575 i 576. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 577. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 578. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 11b za, protiv, suzdržani, usvojeno. 584 e, e, za protiv odbijeno. 583 za protiv suzdržani usvojeno. 585 za protiv suzdržani usvojeno. 65 za protiv suzdržani odbijeno. 586 i 587 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 593 593 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 596 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 597 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 598 i 599 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 600 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 603 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 602 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 604 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 605, 606 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 i 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 612 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 613 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 614 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 615 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 616 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 617 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 76 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 77 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 78 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 618 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imamo znači blok 619, 622 za, protiv, e, odbijeno, 75, 79 za, protiv, odbijeno 80 za protiv suzdržani odbijeno 623 za protiv suzdržani odbijeno 81 za protiv suzdržani odbijeno blok 224 627 za protiv suzdržani odbijeno 628 za protiv suzdržani odbijeno, 82 za protiv suzdržani odbijeno. Idemo na 635 za protiv suzdržani odbijeno, 637 za protiv suzdržani odbijeno, 636 za protiv suzdržani usvojeno. 38 za, protiv, provjerimo to. Znači 638. Glasanje je zatvoreno, usvojeno. 84 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Blok znači 639 od 639 i dalje za protiv suzdržani usvojeno. 646 za protiv suzdržani usvojeno. 647 za protiv suzdržani odbijeno. 648 za protiv, suzdržani, odbijeno, 649, 650 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 649 i 650 provjerimo to. Glasanje je otvoreno. EPP. Je li sve u redu? Zatvaramo glasanje. Usvojeno. 651 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 652 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 653 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 654 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 655 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 656 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 90 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 92 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 93 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 660 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imamo sad tu blok 661 do 664 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 665 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno.

682, 683 za protiv suzdržani odbijeno, 684 za protiv suzdržani usvojeno, 97 za protiv suzdržani odbijeno, 685 za protiv suzdržani usvojeno, 98 za protiv suzdržani, odbijeno. 686 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sad imamo še, blok 687 do 691 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 99 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 692 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 693 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 694 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 695 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 696 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 697 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Blok od 698 do 702, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 100. Da, ja, teško mi je koncentrirati se ako pričate. 100. Tko je za? Znači, so, 100. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 703, 704, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 705, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 706, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 707, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 708, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 101, 709 i 710 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 713 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 714 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 715 za, protiv, suzdržani, odbijeno.

725. Provjerimo to. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I odbijeno. 104 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 726 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 105, 727 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 106, 728, 729 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107 za, ne, nećemo o tome glasati. 108 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 730 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 731 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 109 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 110 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo 110. Glasanje je otvoreno za 110, zatvoreno i odbijeno. 111 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 732 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Znači idemo na 765, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 766 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Da. 768 i 769 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 118 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 770 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 771 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 119 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 772 za, protiv, znači 772, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, 773 za, protiv, suzdržani, provjerimo to. Provjerimo 773. Glasanje je zatvoreno, odbijeno. 774 za protiv suzdržani odbijeno je 121 za protiv suzdržani usvojeno. 775 za protiv suzdržani odbijeno. 776 za protiv suzdržani, usvojeno. 777, 778 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 779 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 780 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 781 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 122 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 123 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 125 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 126 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 124 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 127 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 128 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 129 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 784 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 785, 786 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 787 za,

Evo, glasanje je zatvoreno i odbijeno. Krenimo na 131 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 791 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 794 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 795 za, protiv,

800, 801 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 802 i 806 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerimo to. 802 i 806. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 805 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 132 za, protiv, e, EKR. E 132 ponavljamo od koje za, protiv, suzdržani, odbijeno. 133 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 134 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 807 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 135 i 808 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 136, 809 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 137, 810 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 811 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 812 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 813 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 814 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 138 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 815 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 816 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 139 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 817 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 818 za, protiv, suzdržani, e, odbijeno 140 za protiv suzdržani odbijeno 819 za protiv suzdržani odbijeno 820 za protiv suzdržani odbijeno 821 za protiv suzdržani odbijeno 822 za protiv suzdržani odbijeno

Još jednom, 829, 830, tko je za, protiv, usvojeno. 141 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 142 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 831 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 832 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 833

protiv, suzdržani, odbijeno. 841 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 842, 843 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 844 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 845 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 846 za, protiv, suzdržani, odbijeno.

suzdržani, odbijeno, 146 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 147 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 148 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Krećemo sada na 161 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 169 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 170 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 177 za, protiv, suzdržani, 177 još jednom za, protiv, suzdržani, usvojeno. 178 za, protiv, suzdržani, usvojen. 179 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 180 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 181, 182 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 183 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 184 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 185 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Odbijeno, ne, odbijeno je. 186 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 187 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 188 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 189 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 190 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 191 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 192 za, protiv, suzdržani, odbijeno 193, za, protiv, suzdržani, odbijeno 194, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 195 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 196 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 197 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 202 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 203 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 204 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 205 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 206 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Trebali ste reći da sve želite odbiti od početka. Sada imamo e, konačno glasanje elektroničkim putem. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i usvojeno. Oh, we didn't finish. Good. Now we vote on... Uh, Sada dalje glasovanje. Točke broj 16, HIV, AIDS, tuberkuloza i hepatitis C. Jeste ispravni, Ovo će biti kraće. Amandman 34. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 36. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 37. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 40. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 38. i 39. 42. 43. 44. Sve. Dakle, skupno 38 i 39. Koje je za? Protiv suzdržani usvaja se. A sada skupno od 42 do 44. koje je za? Protiv suzdržani usvaja se. 45. Za? Protiv suzdržani odbija se. 46. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 47. za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. <laughs> za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. za,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 59. za, protiv, suzdržani odbija se, 60. za, protiv, provjera, 60. amandman, Otvore glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 61. za, protiv, suzdržani, odbija se. 62. za, protiv, suzdržani, odbija se. 63. za, protiv, suzdržani, odbija se. 64. za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. 67. za, protiv, suzdržani, odbija se. 68. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 69. za, protiv, suzdržani, odbija se. 70. za, protiv, suzdržani, odbija se. 71. za, protiv, suzdržani, odbija se. 73. za, protiv, suzdržani, odbija se. 72. za, protiv, suzdržani, odbija se. 74. za, protiv, suzdržani, odbija se. 75. za, protiv, suzdržani, odbija se. 76. za, protiv, suzdržani, odbija se. 77. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91. za, protiv, suzdržani, usvaja se. To je bilo skupno sa 85. Dakle, 86. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87. 89. i 80. ne, 87. i 89. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Vanan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9. deseti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. za, protiv, suzržani, odbija se. 15. 20. i 21. za, protiv, suzržani, usvaja se. 30. za, protiv, suzržani, usvaja se. Imamo ovdje usmeni amandman broj 17. Imate li prigovora da se sada glasuje o usmenom amandmanu? Nema. Dakle, imamo amandman 17 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. 19 za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 22. 23. za, protiv suzdržani usvaja se. 25. za, protiv suzdržani usvaja se. 26. za, protiv suzdržani usvaja se. 28. za, protiv suzdržani usvaja se. 31. za, protiv suzdržani usvaja se. 27. za, protiv suzdržani odbija se. 29. za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, protiv, suzdržani, odbija se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje. Elektroničkim putem otvoram glasovanje. Immediately will be corrected. Okay the vote is open. Glasanje je još uvijek otvoreno. Sad je zatvoreno. I usvaja se. Izvrsno, hvala. That was all. well, thank you very much. Hvala svima na suradnji. Time zaključujemo glasovanje. Okay, Možemo nastaviti i ispričavam se zbog uh, kašnjenja. Posljednja točka na dnevnom redu je razmatranje nacrta izvješća. Izvješće gospođe Gerling o nastavku postojećeg ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti. Odmah dajem riječ izvjestiteljici, zastupnici Gerling. Hvala. Svi u odboru znaju pozadinu ovog predmeta, zato neću ulaziti u detalje, ali želim samo napomenuti nekoliko stvari. Otprilike 1,3% globalnih emisija CO2 potječe iz zrakoplovstva i sa povećanjem u 30 narednih godina to bi se moglo povećati za 300 do 700% ako e, se ništa ne poduzme do 2050. godine razvoj globalne tržišno utemeljene mjere kojoj je namjena smanjiti učinak na okoliš emisija i zrakoplovstva je na dnevnom redu Međunarodne zrakoplovne organizacije već e, iz godina i 2010. godine i kao je e, uzela u obzir e, globalni cilj ugljične neutralnog rasta do 2020. godine i E, nastojalo se dakle time postići ovaj e, cilj. 6. listopada prošle godine na 39. zasjedanju opće skupštine kao je donio rezoluciju 39 polaka 3 koja se uvodi globalni program za neutralizaciju i smanjenje emisije ugljika za međunarodno zrakoplovstvo, odnosno i na temelju toga operateri zrakoplova čije vrijednosti premašaju referentne vrijednosti morati nabaviti emisijske jedinice za e, neutralizaciju kako bi postigli ugljičnu neutralnost međunarodnog civilnog zrakoplovstva do 2021. godine i to će se izračunati kao prosjek emisija za razdoblje 2019-2020. Programom se želi dopuniti nove tehnologije, operativna poboljšanja i infrastrukturne mjere u cilju osvarivanja održivog rasta zrakoplovnog sektora i njegova ambicioznog dugoročnog cilja smanjenja neto emisije CO2 za polovicu do 2050. godine, odnosno za na razinu iz 2005. godine. Sve države članice Europske unije pridružit će se programu od njegova početka i kao mora i dalje razvijati metode, postupke i alate za provedbu programa Kursija kako bi taj program stupio na snagu 2021. To podrazumijeva praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija i kriterije za neutralizaciju i njezinu prihvatljivost, referentne vrijednosti emisija te regulatorni okvir za države sudionice koje primjenjuju program na nacionalnoj razini. Program će se provoditi u tri faze u pilot fazi od 2021. do 2023. i prvoj fazi do 2026. 65 država sudjelovat će na dobrovoljnoj osnovi. U drugoj fazi od 2027. do 2035. uz iznimku e, zemalja s minimalnim zrakoplovnim djelatnostima sudjelovanje će postati obavezno. Ostvarili se ciljevi programa, otprilike 80% emisija iz zračnog prometa iznad razine za 2020. neutralizirat će se u okviru programa Korsija u razdoblju od 2025. do 2035. Što je još važnije, dogovorom je predviđeno preispitivanje svake tri godine kako bi se osigurala usklađenost dugoročnim klimatskim ciljevima okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama i Pariškog sporazuma iz 2015. Europska unija odavno je prepoznala učinak emisija zrakoplova na klimatske promjene. Kako bi potaknuo zračne prijevoznike da povećaju učinkovitost flota, Europska unija je 2008. godine donijela propise za proširenje svojeg sustava trgovanja emisijama na emisije izletova prema europskom gospodarskom prostoru te izdan unutar njega. Sud Europske unije ocjenio je da je taj pristup u skladu s međunarodnim pravom, međutim neke treće zemlje i zračni prijevoznici snažno se protive tom zakonodavstvu, tvrdeći da bi regionalni program doveo do slavljenja trgovine i financijskih poremećaja. Kako bi se podržala činjenica da se kao vezana razvoj globalne tržišno utemeljene mjere, Europska unija je pristala privremeno ograničiti područje primjene svojeg sustava trgovanja emisija na letove unutar EGPA a do 2016. godine. U izostanku daljih izmjena direktive o sustavu trgovanja emisijama Europske unije, to bi se odstupanje prestalo primjenjivati i ponovno bi se uspostavilo izvorno područje primjene iz 2008. godine, na engleskom se to naziva slatak. Komisija je odgovorila na dogovor o programu corsia i kao veljači 2017. godine te predložila zadržavanje postojećih odstupanja i nakon 2016. godine. Tada će se poduzeti dodatno preispitivanje sustava trgovanja emisijama na temelju izvješća koje će komisija sastaviti u dogledno vrijeme. Dakle, za sada nije to poznato kada. Kada se i kao bude naime jasnije izrazio naravi i sadržaju mehanizama koji su potrebni za provedbu programa Korsija. I u trenutku kada se bude mogao utvrditi točan opseg djelovanja trećih zemalja. Prijedlog također ističe važnost postizanja brzog dogovora su zakonodavaca Europskog parlamenta i vijeća po mogućnosti do kraja 2017. godine kako bi se zajamčila pravna sigurnost za sukladno sa sustavom trgovanja emisijama EU-a. U čemu se ja razlikujem u svojem nacrtu izvješća od prijedloga komisije? Pa slažem se sa komisijom u smislu pristupa. Mislim da je on e, ispravan i mislim da je ispravno pružiti e, kursi priliku da ostvari ciljeve, ali mislim da trebamo postrožiti uvjete za postizanje tih ciljeva i to je u suštini ono što je sadržano u izvješću. Dakle, program treba biti u skladu sa postojećim zakonodavstvom, tako da ovo stupanje treba vremenski ograničiti i treba isteći prije stupanja na snagu kursije 1. siječnja 2021. godine. Također treba utvrditi datum objave od 1. siječnja 2019. godine za na izvješće o provedbi, jer ono treba imati određeni rok. I kao treće, komisija treba pravovremeno iznositi prijedloge kao odgovor na svoje izvješće o provedbi. Dakle, treba nam rok za izvješće i za prijedloge koje će uslijediti. Priđemo sada na samo izvješće. Ono uspostavlja zahtjeve za buduće zakonodavstvo u sustavu trgovanja emisijama Europske unije. Smatram da treba navesti ključne tehničke elemente. U izvješću se treba ispitati ukupna ambicija programa Korsija u odnosu na obveze Europske unije u okviru Pariškog sporazuma. To je od ogromne važnosti i na to ću se za trenutak vratiti. Osnovno načelo toga jest da mi ne smijemo oslabiti sadašnja stajališta. Ako nastavimo sa ETS-om u zrakoplovstvu tijekom cijelog razdoblja, što god da e, uvedemo, treba pridonijeti još većem smanjenju emisija ugljika. Također treba procijeniti i učinkovitost i razinu sudjelovanja trećih zemalja, kazne za e, nesukladnost i mogućnost sudjelovanja javnosti i transparentnost, e, standarde za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju i pravila o upotrebi biogoriva koja mora biti dosljedna, a to sada nije tako. Izvješće o provedbi omogućit će komisiji i suzakonodavcima da osiguraju očuvanje ekoloških standarda sustava trgovanja emisijama Europske unije. Posebno me brine pitanje transparentnosti i mnogi zastupnici koji su sa mnom prisustvovali sastancima tih odbora i posjetili i kao prošle godine ne mogu doći do informacija od ICAO-a, naročito o KPU koji je njihov tehnički stručni odbor, zapravo s njima imamo e, sporazume o e, povjerljivosti i kao promatrač Europska unija nema pravo saznati što se događa na tim sastancima zato jer su sudionici na tim sastancima potpisali taj e, sporazum o povjerljivosti. A to je teško jer su oni tamo dalje razrađivali program Korsija i to nas dovodi u dosta složen položaj. Mislim da e, se to treba spomenuti u izvješću i to sam nastojala uvesti kroz svoje amandmane. Dakle, za mene je transparentnost od ogromne važnosti, a sada bih se samo osvrnula na pitanje sposobnosti da stvari ciljeve u smislu smanjenja emisija ugljika. Evo, samo nekoliko ključnih napomena o tome. Dakle, prva se odnosi na praćenje e, goriva. E, sadašnji sustav je daleko e, fleksibilniji koji je predviđen u Korsiji nego postojeći. postoji taj koncept e, blok sata. Dakle, modelirano sagorjevanje goriva i e, međutim u izvješću tražimo stvarno sagorjevanje goriva i to je svakako moguće i to je jedan problem. Kada je riječ o transparentnosti to treba još dovršiti, finalizirati, ali e, u svakom slučaju transparentnost treba poboljšati ako želimo nastaviti sa većom transparentnošću i stoga i većim e, pouzdanjem e, da ovaj program može ostvariti ciljeve. Kada je riječ o alternativnim gorivima, ETS zahtjeva praćenje goriva koje se koristi i to na razini zračne luke Korsija, međutim to neće zahtijevati u svom sadašnjem obliku. Dakle, ponavljam, budući da su alternativna goriva važno pitanje koje spominje i kao, mislim da je naša dužnost zahtijevati veću transparentnost i drugi način izvješćivanja o tome. Kad je riječ o registru, EU ETS ima registar dostupan javnosti za praćenje ostvarivanja obećanja. Međutim, to nije slučaj sa Korsijom, tako da tu predviđam također neke poteškoće. I imamo tu i jedno pravno pitanje, dakle, te se temelji na premisama europskog prava, a Korsija se temelji na međunarodnoj konvenciji i stoga moramo naći na kako pomiriti te razlike. Evo, ispričavam se što sam oduljila, ali zapravo je to srž razlike. Pravila za MRB se razvijaju u ovim trenucima i u drugom tjednu lipnja raspravljat će se o tome na stručnom odboru i kao. Dakle, želi se pripremiti nacrt koji će se podastriti vijeće kao do rujna i nadamo se da će se to do tada usvojiti. Tako da ćemo na jesen e, imati jasniji pregled onoga što i kao predlaže s time u vezi i mislim da ćemo o ovom izvješću na plenarne glasovati negdje u isto vrijeme, tako da tu dolazi do poklapanja rokova, ali nadam se da će se zastupnici služiti sa mnom da je važno pratiti e, i naš proces i proces e, u okviru i a Mogla bih reći još mnogo toga, ali neću. Dakle, ovdje ću završiti i sad me zanima što će reći kolege zastupnici. Hvala izvjestitelju Sjeni. Prvo zastupnik e, Lize. Hvala lijepo. I hvala kolegici Gerling na nacrtu izvješća. Riječ je o vrlo važnom sektoru i imamo brojke koji nam govore dakle, o emisijama koje dolaze iz ovog sektora. Dakle, 199 zemalja bilo prisutno na, na, na kopu u Parizu. Ukoliko pogledate podatke koji se tiču emisija vidite da eh, se i u onima koje su daleko manje od SAD-a i Kine bilježi također velika količina emisija koja dolazi iz zrakoplovnog, eh, dolazi do zrakoplovnog, zračnog eh, prometa. Međutim, imamo situaciju i u zemalja koje nemaju tako velike emisije iz ovog sektora, svejedno su zainteresirane za uvođenje ograničenja. Hier vor uns. Das Parlament im Sve brojke služe da bismo malo bolje razumjeli situaciju na terenu. Komisija je razočarana prijedlogom Korsija. Tu se nameće pitanje, trebamo li se vratiti starom sustavu ETS-a u Europskoj uniji i u potpunosti ga provoditi, odnosno provoditi ga uz dakle, njegovo ukupno područje primjene. To bi nam pomoglo i u zaštiti okoliša, ali u tome da imamo jednaka pravila za sve, ali možda bi politički inteligentnije bilo pričekati. Dakle, se tendencije su takve da se pričekaju globalno tržišno utemeljene mjere. Međutim, svejedno u ovom području bilježimo napredak i zato podržavam prijedlogu Julie Gurley koji se temelji na prijedlogu komisije i gdje se specificira da primjenjujemo stop the clock do 2020. Ovo se neće ne primjenjivati ne nedogled, već ćemo vidjeti kakva je situacija 2020. Htio bih vidjeti nešto više podataka o tome što očekujemo te kakva je situacija sa uvjetima koje valja ispuniti da bi se stop the clock e, primjenjivao i tijekom 2020. Dakle, podržavam ono što je kolegica rekla, međutim, treba vidjeti tko će ovo se podržati, svijet će se do 2020. možda i promijeniti. I vidjet ćemo što će biti sa SAD-om. Velik broj industrializiranih zemalja sudjeluje dakle u ovim promjenama i kontekst će se takako promijeniti. Ovaj offset je, dakle, ovaj sustav kompenzacija prava Pandorina kutija, treba vidjeti što on donosi za industriju. Mi smo to ukinuli za industriju čelika i trebamo tek vidjeti što će se dogoditi sa zračnim prometom moramo također biti jasni, dakle, sa namjerima kada je riječ e, o, dakle, ovoj vrsti prometa što će se dogoditi sa međukontinentalnim letovima, dakle, u razdoblju nakon 2020. godine. Parlament je usvojio e, svoje stajalište vezano uz sustav ETS-a i tamo je jasno naznačeno da se u razdob, da se do 2021. u ovo valje uključiti i zračni prijevoz. Imamo također i pitanje tržišne utakmice sa željezničkim sektorom, dakle na njih se ovaj sustav ETS-a odnosi i to može dovesti do nelojalne konkurencije, sve to može ići na uštrb zaštite okoliša i trebali bismo zatražiti od komisije da se pozabavi ovim pitanjima. stav je EPP-a da ako se izvrši dakle, snažni pritisak na e, zračni promet, da bi to moglo dovesti do izmještanja ugljika I ono što želim reći zapravo je da je potrebna pravilnija raspodjela tereta između dakle, sektora zračnog prometa i druge industrije. To bi trebalo spriječiti dakle, ovu delokalizaciju industrije. Ukoliko se ne pozabavimo ovim pitanjem, onda nećemo ispuniti ciljeve iz Pariškog sporazuma. Thank you very much. Uh, Hvala lijepo. Izvolite. Mm, hvala izvjestiteljici. Mislim da ovdje da se uglavnom e, slažemo vezano uz ovo pitanje. Međutim, klub SID ima rezervu vezano uz Korsiju. E, tu govorimo o industriji koja je odgovorna za velik eh, broj emisija stakleničkih plinova, ali emisije iz zračnog eh, prometa očekuje se da će porasti četiri puta do 2050. godine. To bi naštetilo e, našim nastojanjima da se dođe do smanjenja e, emisija stakleničkih plinova, ali i do smanjivanja ambicija na globalnoj razini. Ne bismo ispunili ciljeve iz Pariškog sporazuma i zato ambicija programa Korsija dakle mora biti na jednakoj razini kao što je e, namjera i za uvođenja sustava ETS-a brojni kolege ovdje prisutni su posjetili sa mnom i kao prošle godine ali smo osjećaj da smo postignuli dobar sporazum, međutim tu još uvijek postoje neka otvorena pitanja, tu je pitanje dakle provedivosti ovog sustava. Dakle, Korsija se ovdje ne bavi smanjenjem emisija, imamo cilj čije e, kojim se želi dakle postići razvoj koji će biti neutralan na razini emisija. Ljudi se snažno oslanjaju dakle na ovaj sektor da će on moći poslužiti kao neki primjer kompenzacijskog e, sustava kada je riječ o kupovini emisija. Jasno je da ovo pitanje mora biti jezgra cijelog sustava. Kako su projektirani zrakoplovi sada ne mogu drastično smanjiti svoje emisije, dakle koriste se mlazni motori koji se nisu snažnije razvili od kako su uvedeni u civilno zakoplovstvo, dakle nakon drugog svjetskog rata. Dakle, ovaj sustav kompenzacija, offsetting sistem je nešto to što tek treba zaživjeti. Međutim, ovdje valja govoriti o kvaliteti ovog e, sustava i na koji način e, se on može mjeriti. I kao još nije objavio propise kojima će se utvrditi dakle, kriteriji za taj mehanizam, kao što je izvjestiteljica rekla, postupak za utvrđivanje tih pravila nije transparentan i nije javan. Mi smo tamo samo promatrači, ne sudjelujemo u raspravama. Međutim, možemo izvući ovdje neke pouke iz e, drugih područja gdje je industrija kontrolirala ovaj postupak. Mi smo se bavili ovime u odboru EMIS, kada smo se bavili automobilskom industrijom. I jasno smo vidjeli da tamo gdje nedostaju dakle, provjere, tamo gdje dionici ne, su, ne surađuju dovoljno da to znači svojevrsan eh, bjanko ček za oni koji uređuju to područje. Dakako, zrakoplovna industrija će tu imati glavnu riječ kada je riječ o mogućim ispunjivanjima ciljeva, postizanju dakle, ciljeva, ali postupak nije dovoljno transparentan, nema dovoljno nadzora primjerice od strane civilnog eh, društva. Mi ćemo se baviti e, radom dakle ovog tijela kada se bude radilo na ovom sustavu, ali glavno uprava za klimu je također pogledala mehanizam UN-a za dakle čisti razvoj, dakle u razdoblju od 2013. do 2020. i već je izrečeno dakle da se neće postići željeni ciljevi. A, dakle, i kao ovdje slijedi upravo taj model i treba vidjeti hoće li ovaj offsetting e, uspjeti dovesti do, željeznih, do, željeznih, do željenih e, ciljeva. Potom je tu ambicija vezana za letove unutar e, Evropske unije. To bi moglo naštetiti našim e, željama da ispunimo dakle, ciljeve dekarbonizacije. To će tražiti dakle, dodatan napor ovog sektora, ali i drugih sektora. U rezoluciji koju smo donijeli o provedbi Pariškog sporazuma, mi smo rekli da svaka izmjena zakonodavstva o uključivanju zračnog prometa u sustav ETS-a može biti uzeta u obzir jedino ukoliko postoji mehanizam dakle za regulaciju tržišta u tom slučaju će dakle letovi unutar Europske unije dalje ostati dijelom mehanizama ETS-a. E dakle, ukoliko to ne provodimo, onda ćemo prekršiti vlastitu rezoluciju. Imam tu još e, pitanja. ali Postoji velika potpora od strane e, klubova dakle, za ambicioznim ciljevima i dakle vezano uz uvođenje ovog sustava offseta. Hvala, zastupnik Gerbrandi. Hvala lijepo i hvala kolegici Gerling. Ona je ovdje predstavila doista snažan nacrt mišljenja, nešto na osnovu čega se može raditi. Jutros sam čuo da je industrija čelika poslala pismo ministrima, vjerojatno i nama, kojima stoji da se oni zalažu za ispunjenje dakle, ciljeva borbe protiv klimatskih promjena, ali da je ovaj sustav opasan za njihovu industriju. Dakle, da e, klimatskim politikama, ali ne za industriju čelika Jednako možete reći za industriju cementa, gnojiva, ukoliko razgovarate sa industrijom, čujete iste poruke. Da, da, mi se zalažemo za politike, za zaštite klime, ali naša industrija je drugačija, nemoguće je promijeniti razinu emisija. Jednako je sa zračnim prometom. I petogodišnje dijete razumije da ukoliko se sve industrije budu ovako ponašale, da nikad nećemo dostići ciljeve koje smo se zadali, niti one iz Pariza, niti one koje smo se sami zadali u Europskoj uniji. To će biti nemoguće. Dakle, nešto se mora poduzeti. Koliko se držimo scenarija od 1,5 stupnjeva iz Pariza, mnogi žele upravo to, imamo još četiri godine trenutnog razdoblja, dakle ETS-a. A industrija govori o dakle, neutralnom rastu u smislu emisija, niko ne govori o smanjenju, a znamo da je to potrebno. Međutim, ja sam odgovorio pozitivno na ovaj dogovor postignut sa ICAM u Montrealu, ali i dalje tu još postoji niz otvorenih pitanja. Julie također poziva na opreznost vezano uz Korsiju i kao ja imam dosta pitanja, nisu su postavili drugi kolege. Što se sada događa unutar ovog tijela? Kako napreduje primjena Korsije, dakle kako je trenutno stanje stvari? Kada se govori o MRV-u, što je sa registrom? Potom sustav offseta po meni je od ključne važnosti. Potom su tu i brojke koje je spomenuo kolega Dans. Dakle, kao što je vezano uz prethodni sustav offseta UN-a. Htio bih da komisija ovdje razjasni što se trenutno događa ne samo na a već i na nacionalnim razinama. Dakle, među svim onim zemljama koje su preuzele obaveze da će mnogo toga poduzeti kod kuće, što je točno što one rade, da li izrađuju nacionalne e, zakone kako bi provodile korsiju i kako dakle razumjeti, dakle, kako shvatiti ove rezerve koje su istaknule neke zemlje, poput Kine. Ja smatram da trebamo biti jako oprezni vezano uz ovaj dosje, ali istovremeno treba imati povjerenja u kao, ali također na njih konstantno vršiti pritisak. Hvala, zastupnica Kirionen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Kirlingille hänen työstään. Hvala i hvala gospođi Girling. Ovo je doista značajan dosje, dakle zračni promet stalno raste, emisije ugljika također. Potom su tu veze sa tržištem bio goriva te razvoj tehnologije za budućnost. To je također i društveno pitanje. Te pitanje kako razvijati fragmentirani dakle, sustav e, prijevoza, hoćemo li poraditi na multimodalnim sustavima ili ćemo smanjiti korištenje prijevoza Mene međutim zabrinjavaju e, poruke koje dolaze iz sektora željeznica, naročito vezano uz prijevoz tereta koji se koji napušta dakle taj oblik prijevoza na taj način smanjujemo i e, multimodalnost. E, svaka država članica tu još ima dosta posla. Što se tiče i Kala. Mogu reći da od njih imamo velika očekivanja i da bismo htjeli vidjeti da oni donesu neka rješenja Međutim, kada smo govorili o emisijama u pomorskom sektoru, tu smo zadali ciljeve na osnovu kojih ćemo djelovati ukoliko ne dođe do jasnog napretka do 2020. I rado bih vidjela sličan stav o ovom sektoru. Nadam se da ćemo do njega doći nešto kasnije. Dakle, i sličan sustav koji bi se primijenio na zrakoplovni, zrakoplovnu industriju. Dakle, ukoliko oni ne mogu donijeti odluku, u kratkom vremenu, onda mi nećemo uspjeti smanjiti svoje emisije, odnosno ispuniti obaveze koje smo preuzeli Pariškim sporazumom. Ja sam dobila nekoliko ideja čitajući izvješće kolegice Gerling. Dakle, Pala mi je na pamet ideja o platformi, dakle gdje bismo razmjenjivali dobre ideje, instrumente kojim bismo mogli poticati aktivnosti sa niskom emisijom ugljika. To znanje naime postoji, a često se čini kao da ne postoje načini da se ono proširi. Također, ovo je pitanje kred, ovog sustava, dakle, offseta, dakle, kompenzacija, također znači da se, da novac postoji, da se on e, mora koristiti u određene svrhe i trebali bismo ga koristiti upravo da, da dakle, promoviramo energetsku učinkovitost e, i inovaciju kojom e, bismo dakle stvorili model upravljanja sektora dakle sa niskom stopom ugljika. U Europskoj uniji postoje dakle, projekti koji bi nam mogli pomoći smanjenju, koji bi mogli pomoći smanjenje emisija u ovom sektoru. To je recimo primjena politika jedinstvenog europskog neba E, trenutno je situacija na europskom nebu takva da je ono fragmentirano i inverzija dakle tih tendencija bi mogla pomoći poboljšanju stanja. Nadam se da ćemo ovdje biti aktivni. Hvala lijepa. Hvala zastupnik Eikaut. Hvala. Dobro je da vidimo da smo jednoglasni ovdje u e, dvorani jer je snažno stajalište parlamenta vrlo potrebno. Prvo postavljam pitanje komisiji. Svi se pravimo da je Korsija globalni sporazum oko kojeg se svi slažu, ali znamo da neke velike države imaju rezerve vezano uz e, samu Korsiju, ali isto tako e, vezano uz ciljeve IKO-a i znači e, neutralnog gospodarskog rasta bez CO2 nakon 2020. E, godine. Koja je procjena komisije svega toga? To je ključno kako bismo e, znali što možemo očekivati od instrumenta kao Korsija. Ako velike države se uopće ne slažu sa ovim ciljem, onda je Korsija instrument, ali e, ne služi ni ostvarenju čak i jako malo male ambicioznih ciljeva. Zbog toga moramo e, to uzeti u obzir kad osmišljamo europsko rješenje. Ovom prilikom želim zahvaliti izvjestiteljici Girling nakon onoga što smo usvojili e, u izvješću Duncan. Mi e, kad govorimo o našoj liniji, zašto ne bismo onda predložili isto i puno, punu dražbu za međuna, a što se tiče međunarodnog zračnog sektora, da, imamo ovaj rok od 2020. godine, ali nakon toga i kao će morati e, imati svoje e, vlastite korake i nakon toga možemo uključiti Korsiju u ETS. Zašto ćemo onda znači prestajati brojati, a nakon toga ako shvatimo da i kao ne ostvaruje rezultate, onda ponovo primjenjivati neke svoje vlastite sustave. Mm, što se tiče zadnje točke i vezano za ne CO2 sektor, Drago mi je što se izvjestiteljica bavi tim pitanjem, no zabrinuta sam vezano uz e, komisiju. Imali smo znači e, odbacivanje i odustajanje od takvog cilja u pregovorima 2008. godine a ako znači ovdje uključimo e, zrakoplovstvo i ovaj dio vezano uz ne CO2, onda je zapravo utjecaj zrakoplovstva dvostruki i to je nešto što svi znaju. No ovdje ne komisija ništa ne predlaže vezano uz to što će komisija napraviti s tim, a što se tiče ovog e, faktora multipliciranja, Eh, nadamo se da ćemo bar nešto time postići. Mislimo da u svakom slučaju komisija mora nešto napraviti vezano uz obećanja još iz 2008. godine. Sada gospođa Dornano, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, zahvaljujemo gospođi izvjestiteljici na nacrtu izvještaja. U istinu, e, slažem se sa željom smanjivanjem stakleničkih plinova, posebno iz e, zrakoplovnog sektora. Isto tako slažem se sa konstatacijama znači e, drugih emisija, ne CO2 što se tiče politike uključenja zrakoplovstva u okviru ETS-a, mi se ne slažemo s tim jer bi to dovelo u obzir na, zapravo pitanje nadležnosti i kao-a. Naravno, mi želimo usvojiti međunarodni globalni e, mehanizam na, vezano uz tržište. No, zrakoplovstvo je zbilja konkurentan e, sektor koji je izložen tržišnom e, natjecanju i naši sektori su izloženi e, nekonkurentnim ponašanjima iz trećih zemalja. Što se tiče reagiranja trebamo napraviti na to na globalnoj razini. Što se tiče 50% emisijskih jedinica na dražbama do 2020. godine, te također smanjenja kvota za zrakoplovstvo, te također e, cilj e, emisija e, vezano uz znači određeno raspoređivanje moramo to objaviti vrlo jasno, moramo imati jaznu raspodjelu, ali države članice moraju odgovoriti na izazove, klimatske izazove i u Europskoj uniji i izvan Europske unije. Što se tiče znači ovih dražbi, komisija mora isto tako objaviti jasne naznake. A kad govorimo o radovima IKO-a, čini nam se da jedan dio teksta određuje funkcioniranje i kalendarizaciju kalendar te organizacije. Mi podsjećamo na to da se radi o tijelu koja ovisi i e, dio je Ujedinjenih naroda te su legitimni isto toliko ako ne i više od Europske unije. Hvala. Hvala. Ovo ovim e, zaključujemo listu povjerenika u sjeni, a sada drugi govornici su zatražili riječ. Gospođa Foster, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Da, mogu vam reći da se do sada vodila vrlo interesantna rasprava, no moramo to provjeriti u stvarnosti, jer nemamo sustav ETS-a za avijaciju s kojim e, kojim, kojim se moraju podvrgavati treće države. U tom smislu moramo e, reći i slažemo se vjerojatno da moramo zaustaviti odbrojavanje sata. Ne, ni u kojem slučaju ne smijemo biti previše preskriptivni vezano uz rad i kao Ono što je važno, moramo zatražiti kriterije, detalje vezano uz ono kakav zapravo želimo plan osmisliti. Isto tako trebamo uzeti u obzir da imamo isto tako i oko 190 e, članica IKOA, a da što se tiče određenih djelovanja mi smo zbilja avangardna, avangardano i bez obzira na to imamo e, 160 ostalih e, država članica i kao koje moramo, čije mišljenje moramo uzeti u obzir. Mi nećemo moći nametnuti ETS e šemu na e, zrakoplovne kompanije trećih zemalja. To je nešto što pokušavamo već deset godina, to je dovelo do ovoga, ali isto tako je dovelo do toga da zapravo u okviru i kao a pokušamo vidjeti kako progurati neke naše ideje ideje. Da, u svakom slučaju važno je da e, e, govorimo o ulozi IKO-a, on funkcionira onako kako funkcionira, trebamo u svakom slučaju dobiti dobar dijalog i informacije od IKO-a i to kroz komisiju. U potpunosti podržavamo komisiju, posao koji je obavila i mislim da smo do sada postigli puno na tom pitanju. Isto tako mislim da moramo biti oprezni što se tiče načina na koji ćemo analizirati prihode. To je dosta dvosmisleno vjerovati da kad imamo prihode država članica u budućnosti to od strane zrakoplovnih kompanija. Ono što da moramo zapravo Moramo u svakom slučaju ulagati u taj sektor kako bismo napredovali u budućnosti i kako bi taj sektor bio u potpunosti odgovoran. Da. Mislim nećemo sad uspjeti e, progurati ETS. Možda komisija to vjeruje, no ja mislim da nam nikakva šema nije potrebna. Mislimo da nakon nekoliko E, godina znate da će Ujedinjena kraljevina biti treća zemlja. Trebate vidjeti što zapravo želite ostvariti, koje su vaše želje. Mislim da ono što je važno da o, smislimo zajednički sporazum u svijetu na globalnoj razini. Evo, to je ono što sam željela reći, a zadnje, e, ono što smo, znači, željeli, e, postići je da zapravo svi, e, klubovi u okviru različitih odbora smatraju da je najbolje postići sporazum u okviru iko Moramo biti praktični, vezano uz to kako želimo e, dalje nastaviti sa ovim predmetom. Trebamo vidjeti kako će se stvari odvijati u Montrealu i vidjeti kako će se isto tako razvijati situacija u budućnosti. Hvala. Sada imamo e, predstavnika komisije s nama gospođa Graf imate riječ. Hvala. Gospođo predsjednice, hvala gospođi Gerling na nacrtu izvještaja, te također vam zahvaljujem na naporima da uključite sve elemente ETS-a vezano uz avijaciju u ovo izvješće, to u svjetlu e, izvješća Dankana o reviziji ETS-a. Kao što znate, komisija je usvojila svoj prijedlog nakon što je i kao na zadnjoj svojoj skupštini prošle godine usvojio rezoluciju vezano uz Korsiju. To je nešto što je e, dobar e, znači e, razvoj situacije vezano uz rješavanje emisija na globalnoj razini. Mi to pozdravljamo, no nakon usvajanja Pariškog sporazuma na kopu 21 imali smo znači sporazum e, ispod dva e, stupnja Celzijusa i kao znate i mnogi su to spomenuli jutros, da je usvajanje ove rezolucije bio samo prvi korak, a da se to treba dopuniti cijelim nizom dodatnih elemenata koji će biti ključni za procjenjivanje učinkovitosti i integriteta ove šeme. Znači ovdje govorimo o planu puta, o tome se upravo pregovara na razini IKO-a i moramo e, zbilja inzistirati i na učinkovitosti, integritetu šeme, govorimo o MRV-u, govorimo o registru, govorimo o e, potrebi da se izbjegne e, dvostruki izračun i tako dalje. Transparentnost će također biti ključni element i u tom smislu to je nešto što se tiče svih ovih elemenata koje sam već spomenula. A kad govorimo o onome što se događa u Montrealu, trebamo znači imati na umu da se pregovori upravo odvijaju na stručnoj razini, na razini stručnjaka, a nakon toga će to preći na političku razinu. Možemo reći da što se tiče različitih aspekata napredak je postignut, no ključni elementi za nas još uvijek e, nisu postignuti i situacija je vrlo izazovna u tom smislu. Mi kao Europska unija moramo poslati snažnu poruku e, što se tiče same kvalitete, no isto tako i same prihvatljivosti e, emisijskih jedinica. U ovom trenutku je teško imati jasnu sliku onome što se događa, no u svakom slučaju imamo e, ključne partnere koji su uključeni u ovaj proces kao što sam e, rekla e, mnogi sudjeluju u ovim pregovorima na stručnoj razini mnogi šute o tome kao na primjer Kina isto tako imamo ovaj važan aspekt neutralnosti emisija CO2 nakon 2020. godine no isto tako i i kao se treba uključiti u ovo pitanje E, prihvatljivosti emicijskih jedinica. Drugi e, jasno govore o svojim stajalištima kao što je to Brazil, na primjer. Oni, na primjer, e, također i guraju to pitanje biogoriva. Treba će proći još neko vrijeme prije nego što vidimo na koji način i kako će te zemlje sve elemente uzeti u obzir na u okviru svojih nacionalnih zakonodavstva. Potrebno nam je još vrijeme da vidimo što će se dogoditi, hoće li se ove države pridržavati obveza koje su preuzele. Moramo znači se pridržavati plana puta, a nakon toga i ovaj prenos u nacionalna zakonodavstva. Kao što ste vidjeli, ovaj kontekst je u komisijnom prijedlogu u potpunosti uzet u obzir. A to zbog toga kako bismo olakšali posao u IKO-u i u tom smislu smo odlučili da e, zapravo primijenimo isti način kao što je to bio u prošlosti prije same skupštine i kao znači da ponovo ograničimo primjenu i da na neki način zaustavimo sat. Mi predlažemo dva koraka u okviru našeg prijedloga. Isto tako želim istaknuti još jedan važan element svi smo vjerojatno svjesni toga, no za nas je važna ta potreba da se ovaj prijedlog usvoji vrlo brzo. Kao što znamo, ako se ovo ne usvoji službeno na vrijeme, onda ćemo imati situaciju da se u potpunosti vraćamo na potpunu primjenu i znamo koje će biti konzekvence toga. Zbog toga važno je da olakšamo brzo usvajanje ovog problema. Nadamo se da će i parlament i vijeće u tome pomoći. Druga točka je, je tome da znači imamo kombinirano izuzeće kako bismo znači na pravi način upravljali situaciji u situacijom u budućnosti s jedne strane trebamo olakšati međunarodne procese a s druge strane trebamo pripremiti i reviziju Isto tako trebamo e, dubinski analizirati sve elemente i isto tako vidjeti E, koje su nam opcije znači rješavanja ovih emisija unutar e, znači prostora EKG-a, e EGP-a. U tom kontekstu bih željela reći da sugeriramo da se izbjegne rano vraćanje na punu primjenu. Moramo u svakom slučaju imati e, potrebnu procjenu rezultata i postizanje rezultata na međunarodnoj razini. Imamo na umu da uvijek možemo promijeniti neke karakteristike nakon što budemo mi pripremili reviziju. Isto tako u tom kontekstu pozdravljamo amandmane kojima se želi uzeti u obzir ta revizija. Ono što je važno je da uzmemo u obzir zabrinostisti u okviru budućeg režima, a što se tiče znači pravila ETS-a e, e nakon 2020. godine da se to znači treba riješiti u okviru buduće revizije. A ovo bi u tom trenutku u ovom trenutku bilo preuranjeno. Što se tiče e, znači operatora, oni moraju imati siguran sustav kako bi mogli e, predvidjeti e, kako će se razvijati situacija u budućnosti. Evo, sada ću prestati, u svakom slučaju veselim se raspravi s vama vezano u sve elemente izvještaja. Gospođa Gerling. Pa, s obzirom na vrijeme, neću preći sve bilješke koje sam si zapisala o napomenama sviju. Samo ću reći da imamo dosta složne izvjestitelje u sjeni i da radimo na tome već neko vrijeme i također u nastavku mislim da ćemo imati dobru suradnju. Postoje neke nedoumice u vezi sa ispunjenjem ciljeva, ali ja ne vidim jednu drugu mogućnost e, osim onoga što sam predložila. Postoji doduše jedna mogućnost, odnosno prekrižiti ruke i odustati od ETS, ali drago mi je da nitko ne predlaže da to učinimo. Dakle, mislim da je ovo dobar potez Europske unije, odnosno spremnost raditi u okviru sustava ICAO-a, i nadam se da će oni uzvratiti istom mjerom, odnosno omogućiti nam pristup većim informacijama i omogućiti veću transparentnost. Dakle, mislim da je ovo naš potez dobar i sada iščekujem sa zanimanjem amandmane koje će uložiti kolege. Hvala, time zaključujemo raspravu. Podsjećam na rok za podnošenje amandmana, to je 7. lipnja u 11 sati. Glasovanje u Enviju je 11. srpnja. To je bilo sve za danas. Hvala svima na sudjelovanju u ovom sastanku.